Ladies and gentlemen, I apologise for that. It's a delight to be here. I am somewhat multitasking at the moment, um, but it's been very good to be. Dame i ispričavam se što kasnim. Imamo nekoliko izmjena kada govorimo o dnevnom redu. Po točkom 3 ćemo imati dakle jedan briefing vezano uz trijalog i direktivu o zaštiti potrošača. Broj četiri, dijalog s komisijom u pogledu prvog integriranog izvješća i provedbe vezano s e, politiku standardizacije, to je odgođeno. A posljedna točka dnevnog reda vezano uz zakonodavni nadzor, to će biti prebačeno na sutra, kao posljedna točka sutrašnjeg dnevnog reda. Nemamo više nikakvih predsjedavajućeg, osim ako mi se u sedam ne želite pridružiti na jednom neformalnom piću u baru večeras, dakle u sedam. To je dakle za zastupnike ne mogu sve počastiti. I onda ću odmah preći na Olgu i na trijalog. Hvala lijepa, Viki. Dakle, ja ću biti kratka. Prvi trijalog s kojim smo započeli prošlog četvrtka i to na teritoriju vijeća se bavio nekim tehničkim pitanjima kao što je to na primjer ovaj dokument podijeljen u četiri stupca koji će biti osnova pregovora i isto tako vremens sam raspored. Sve tri institucije se razlikuju u svom mišljenju, pogotovo kada govorimo upravo o ovom nazivu rasprostranjenog kršenja sa samom dimenzijom Europske unije. Nadalje, e, članak broj četiri je nešto što je problematično, e, sam nadzor i nadzorna tijela što smiju, što ne smiju učiniti, nazalje upozorenja E, dakle u kojem smislu se može upozoravati na ova e, kršenja. To su sve teme kojima će se baviti na sljedećoj e, rundi trijaloga u Strasburu. I isto tako bih vam željela reći da se parlament dogovorio s vijećem u pogledu restrukturiranja teksta što bi trebalo olakšati ovaj tehnički aspekt pregovora bez obzira na političke prioritete ovog doma. Dakle, dosta intenzivno radimo na ovoj tehničkoj razini. Tehnički gledajući je tekst uistinu vrlo zahtjevan, ali sve tri institucije su se dogovorile da će pokušati e, završiti to tijekom predsjedanja Malte i htjela bi se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na vrlo konstruktivnoj suradnji i evo, nastavljamo s radom. Thank you very much, Olga. Hvala lijepa, Olga. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda. Izvješće Marije Grafini. Grafini. A, nije tu, je, ali se preselila. Evo, sljedeća točka je mišljenje, dakle, Marija Grapini, vezano uz novi program vještina i evo sada ćemo poslušati to. Hvala vam. Marija Grapini se ispričava. Nije mogla doći na sastanak i zamolila me da ja prenesem njezino mišljenje odboru. Želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama koji su podnijeli amandmane na ovo izvješće. Cilj prijedloga je da se svim građanima zajamči stjecanje vještina i to od mladosti, dakle kako bi se ojačao ljudski kapital u Europi. Podneseno je ukupno 47 amandmana i oni naglašavaju sljedeća pitanja. Prije svega je to pitanje uklanjanja administrativnih prepreka koji usporavaju ispunjenje ciljeva vezano uz priznanje kvalifikacija, socijalnu dimenziju i mobilnost. Naglašena je potreba da građani razviju vještine kojima bi se mogli sami boriti protiv nezaposlenosti, a istovremeno bi se time zajamčila konkurentnost u Europi. Još jedna važna činjenica koji proizlazi iz amandmana je da je potrebno uzeti u obzir stvarne potrebe tržišta rada. Zato sugeriramo da komisija provjeri nacionalne sustave kvalifikacija uz mogućnost davanja preporuka za eventualne izmjene. Također, bilo bi dobro iskoristiti platforme e-twinning koje je razvila sama komisija unutar sektora tehničkih kompetencija. Na koncu valja previdjeti programe za razvoj tehnoloških kompetencija u početnim godinama školovanja te potrebu djelovanja Europske komisije na razvoju digitalnih e, kompetencija. Kompromisni amandmani su upravo u fazi izrade, glasat ćemo u odboru 11. svibnja. I za kraj zahvalila bih izvjestiteljima u sjeni i tajništvu na obavljenom poslu. E Thank you. Thank you, Vicky. Hvala Viki i dobrodošla natrag u Brisel. Ja bi se željela zahvaliti svim kolegama na obavljenom poslu, jednako tako se zahvaljujem i na amandmanima. Što se tiče ovih amendmana koje smo predložili, svi vidimo koliko je važno posjedovati nužne vještine, e, pogotovo kada govorimo o budućem razvoju unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji. Mislim da je to istinu vrlo važno i do sad smo imali vrlo plodonosnu suradnju sa svim kolegama i razlog zašto je to važno je da trebamo obrazovanje vidjeti kao jedno od ključnih područja gdje moramo e, paneuropski nastupiti i stranački tako reći. Dakle, to treba nadići samu suradnju, dakle na regionalnoj razine, razine pojedinih industrija. Ja bih se uistinu željela zahvaliti svim kolegama koji imaju istu perspektivu u pogledu toga kako bi se trebali pozabaviti tim pitanjima kao što su obrazovanje i vještina ovdje u odboru za unutarnje tržište. Onih nekoliko amandmana koje smo mi predložili želi spomenuti prioritete i osnažiti ta područja kad govorimo o tome da želimo da ljudi svih starosnih dobi e, postaju vješti, kada govorimo o vještinama na višim razinama, pogledu tehnologije, u digitalnom aspektu, u ranoj dobi i minimalizirati isto takove ove administrativne prepreke kada govorimo o profesionalcima koji žele raditi u drugim državama i u e, osvajanju, usvajanju sustava kvalifikacija. Nam da čitav niz kolega ovdje kad čuju temu koja je povezana s obrazovanjem kažu to je nešto što je odgovornost države članice ali mi trebamo shvatiti da kad govorimo o konkurentnoj Europi, o prosperitetnoj, e, socijalno naglašenoj Europi, potrebni su nam profesionalci s nuznim vještinama. Ako ne budemo obrazovali svoje ljude, ako ne budemo imali profesionalce koji će moći obučavati naše ljude, dakle kao što su profesori, učitelji, postaće to dugoročno vrlo teško i teško da ćemo uspjeti ukupno kao kontinent. Stoga bih opet željela to naglasiti i zahvaliti se svima koji su uključeni u ovo izvješće. Mi to ne bi trebali vidjeti samo kao jednu temu koja je dio nadležnosti država članica, već bi trebali izvršiti određeni utjecaj na naše države članice i druge dionike da tu temu uistinu shvate ozbiljno i trebamo surađivati sa svima. Hvala lijepa. Hvala. Lika Patresius. E, imamo umjesto njega bankoma. Hvala. Na početku, hvala lijepa. Kao zamjena Ulrike bih htjela reći da zahvaljujemo izvjestiteljici gospođi Grapini i svim izvjestiteljima u Sjeni za ono što su do sada obavili. Što se nas tiče, neki amandmani, pogotovo kada govorimo o centralizaciji i europeizaciji zadataka i normi, idu predaleko. Mm, mi trebamo biti svjesni toga da je obrazovanje isključiva nadležnost države članice i određeni deficiti koji mi prepoznajemo e, možemo im pristupiti samo na subsidijaran način. Jel bitno je znati da su tržišta rada e, nacionalno i regionalno obilježena. I onda mislimo da neće biti od pomoći ako imamo centraliziranu europsku politiku i u ovom području. Umjesto toga mi mislimo da određena konkurentnost između različitih obrazovnih sustava može i oživljavati stvari i stvarati određenu e, fleksibilnost e, e, i dakle ta fleksibilnost može pripomoći tome da se i priznaju diplome koje onda u području industrije mogu biti prihvaćene, dakle ova opća normalizacija nije nešto što možemo tako brzo postići onda trebamo vidjeti što možemo uistinu poboljšati u ovom prekograničnom smislu. Dakle, kako to mi možemo činiti bolje nego što to pojedine države rade, recimo razmjene e, studenata, učenika, Naravno, to sve moramo iskoordinirati, inače to uopće ne može funkcionirati. A isto tako mora postojati određeni sustav kada govorimo o priznavanju e, različitih e, diploma i svjedočbi jer naravno mi želimo da naši mladi ljudi u Europi uistinu mogu raditi odgovarajući svom obrazovnom mm, statusu i razini ali trebamo pitati isto tako da li je opće moguće ovdje na Europskoj uniji i razini, razini dakle Europske unije postići poboljšanja Uvijek iznova govorimo da moramo mala i srednja poduzeća e, snažiti i to je točno kao poruka. Međutim, iskreno rečeno, mi nećemo mala i srednja poduzeća podržati na taj način što pokušavamo diljem Europe postići jedan jedinstveni sustav, jer to je čista iluzija. I u skladu s time određi kurikulumi e, moraju biti regionalno bazirani, utemeljeni i ne trebamo govoriti o nekim točkama i aspektima koji su samo neki pojmovi s kojima ne možemo baš previše toga započeti recimo kad kažemo opća digitalna kompetencija Dakle, sami građani, naši mladi moraju imati mogućnost e, dakle, funkcionirati u Europi kroz e, svoje ostvarenje. Hvala lijepa. Is anybody here from Aldi? Je li ima nekog iz Aldea? Ili zeleni? se netko ime Guja želi javiti za riječ? Otine, o vještinama želite govoriti? Dobro, ima i drugih ljudi koji se želi javiti za riječ. Imamo još nekoga? Dobro. Hvala, ja ću govoriti na danskom. Kao što smo prošli puta već spomenuli, ovo je naravno vrlo važna točka, dakle naša konkurentnost i inovativnost su bitni kada govorimo o radnim mjestima. Bitno je to kada govorimo o temi vještina, pogotovo kada govorimo o starijim ljudima. I tu moramo postaviti neke prioritete. Broj jedan, države članice moraju imati mogućnosti postaviti jednu agendu koju će uzeti za ozbiljno, a to se može bolje učiniti pojedinim državama članicama. I može doći do boljih poboljšanja kada govorimo o priznavanju profesionalnih vještina i moramo se snažnije fokusirati na pojedine vještine i strategije. To može biti dio rješenja. I digitalno gospodarstvo je nešto što je važno. Nadalje, obrazovanje treba biti fokusirano na e, vodstvo, na socijalne vještine, programiranje, poduzetništvo i naravno tu moraju biti uključene i praktične sposobnosti i uistinu se veselim ovom izvješću. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Dobro. Onda možemo preći dalje. 11. petog ćemo glasati o ovome. Sada idemo dalje na mišljenje o prekograničnoj dostavi paketa. A to je Biljana Borzan. Hvala. Zahvaljujem gospođo predsjednice E, drage kolegice i kolege, e, želim se prvo zahvaliti na velikom broju vaših amandmana i izvijestiti vas da smo mi već imali razmjenu mišljenja među izvjestiteljima u sjeni e, i mogu reći da mi je drago da su rasprave bile vrlo konstruktivne. Ipak zamolila bih da se danas držimo rasprave o amandmanima, a ne o nacrtu kompromisa. Naime, tržište prekogranične dostave paketa je vrlo kompleksno E, i vrstom pošiljki i volumenom i mnoštvom drugih faktora e, koje moramo uzeti u obzir tako da je vrlo teško pronaći rješenja koja bi mogla odgovarati svima. E, no, u svakom slučaju jedno je sigurno, rješenja se moraju pronaći jer situacija kakva je sada je najveća kočnica razvoju digitalnog tržišta. Što se tiče amandmana, imali smo ih gotovo tri stotine E, bilo je, moram reći, jako konstruktivnih prijedloga što se tiče smanjenja administrativnog e, tereta i informacija za potrošača. E, potrošači bolja dostupnost i jeftinija usluga moraju biti glavni cilj ove uredbe. Upravo zbog toga sam mišljenja da moramo inzistirati da konačni tekst uredbe sačuva sve elemente kojima se ostvaruje dodatna vrijednost za potrošača. E, tijekom razmatranja amandmana e, sam, e, sam se konzultirala s Europskom komisijom, poštanskim operaterima, potrošačkim organizacijama i svim drugim zainteresiranim dionicima. Drago mi je čuti vaše stavove i argumentaciju o amandmanima. Hvala. EPP speaker. U ime EPP Antonija. On nije prisutan, da li je nekoga delegirao? Hvala vam prije svega za zahvalio bih izvjestiteljici Biljani Borzan koja je odličan posao objas, obavila. Mi smo raspravljali već o ovom dosijevu na pripremnim sastancima i vjerujem da biste se znadili brzinom koja je kojom je na putu trenutno sada naša kolega i koji će nam se uskoro pridružiti, ali sa zadovoljstvom ću u njegovo ime uzeti riječ, dakle zahvaljujem u njegovo ime, ali isto tako želim se pobrinuti da se u obzir uzme određen broj stavaka koje su za nas vrlo važne. Ja sam mišljen da članak 6 koji je ovdje predložen ipak miješa stvari koje međusobno ne spadaju jedne s drugom. Dakle, s jedne strane imamo dakle ovu e, e, direktivu koja je zakonski okvir, dakle koja se odnosi na ove univerzalne aspekte. Dakle, zakonski okvir međutim ne vrijedi za pakete, a pogotovo ne za poduzeća e, koja su tu aktivna, dakle, bez ikakvog e, državnog elementa u tome. Dakle, Stoga mislim dakle da je vrlo bitno kada govorimo o ovom e, sustavu reći sljedeće da sam skeptičan kada govorimo o ovom planiranju pravo vezano uz nacionalno reguliranje cijena. Ja sam svjestan toga da postoji čitav niz kolega koji to vide jako pozitivno, međutim taj cilj da mi u Europi imamo poštenije tržište je u redu, međutim pitanje je da li ćemo tu imamo e, nadležnosti koje su bitne za to i kada govorimo o članku 6 mislim da tome nije tako u članku 5 se radi dakle o samoj e, provjeri dostupnosti i brzine dakle u Europi su cijene uistinu vrlo različite i, i troškovi tu zbiljam nisu usporedivi dakle to je jedan problem ali da li ćemo kroz ovaj članak 5 i kroz ovu vrtu provjere moći uistinu izvršiti pritisak na pružatelje usluga u pogledu cijena, dakle tu isto imamo određene sumnje. Mislim da isto tako kada govorimo o Europskoj e, uniji trebamo dati određene poticaje koji će doprinijeti do veće e, konkurentnosti i onda oni koji značajno imaju više cijene, koji su znatno iznad više više od troškova, onda trebamo se time pozabaviti, a ne paušalno sva poduzeća nekako baciti u jedan lonac. A ova e, točka, je posljednja je točka e, članak četiri. Naravno da europsko tržište moramo njegovati, moramo paziti na takvo zajedničko tržište. Međutim, da li Europska unija uistinu može preuzeti kontrole u pogledu poslovnih tajni, što je recimo bitno kada govorimo recimo o e, paketima ima u pogledu sastavljanja troškova i cijenja. Dakle, i tu imamo određene sumnje. I stoga mislim da zajedničko sa izvjestiteljicom i sa izvjestiteljem Sjeni ćemo ipak iznaći jedno rješenje i doći do određenog e, kompromisa. Pa e, ja uistinu tu sam sigurna da ćemo naći do odgovarajuće rješenje. Hvala. Hvala i kao što sam rekla, malo smo promijenili sastanak, odnosno raspored danas popodne, pa ću čuti neke komentare izvjestitelja u sjeni ECR, odnosno izvjestiteljice koja me zamala da pročitam njene komentare. Dakle, u ime izvjestiteljice u sjeni zahvaljujem svima na napornom radu i želi izraziti zabrinutost vezano uz toga u kojem se smjeru izvješće kreće. Dakle, kako bi pristupačnost cijena bila bolja, predlažu se različiti zahtjevi koji ne samo da stvaraju veće administrativno opterećenje, već i pružitelji usluga obvezuju da komercijalno osjetljive informacije dijela s drugima i čak ih čine javnima. Dakle, amandmani idu smjer da se sve reference u tekstu obrišu vezano uz procjenu e, cijenovne dostupnosti i konačnih cijena vezano uz pružanje usluga. Univerzalni pružatelji usluga već moraju pružati e, usluge koje je moguće priuštiti svi u skladu sa direktivom o poštanskim uslugama. U parlamentu svi govore o boljoj regulativno zbog čega se ne pokušava to doista provesti u praksi, zbog čega se prije svega ne pokušavamo pobrinuti da postojeće zakonodavstvo kao direktiva o poštanskim uslugama provede na odgovarajući način. Čak i kada studije iz Europske komisije pokazuju da svega 5 do 10% e, financiranja bi bilo prihvatljivo i dalje pokušavamo nepotrebno zakonodavstvo donijeti. Ono što me također, odnosno najviše brine, je da su kolege podnijeli amandmane kojima se traži da privatni pružitelji usluga također pružaju nude pristupačne cijene, a tako nešto ne možemo regulirati jer to se protivi slobodi tržišne konkurencije. Amendman 36 zbog toga izričito iznosi da je nužno poštivati tržišnu e, konkurenciju i postojeću regulativu u svakom trenutku. Također sam podnijela amandmane vezno uz neke disproporcionalne mjere, primjerice amandman 173, 174, 184, i trenutno smo u procesu e, rada na kompromisima i zahvaljujem izvjestiteljici na uloženom trudu i zamalo bih ju da u obzir uzme sve zabrinutosti kolega, osobito vezano uz peti i šesti članak pri sastavljanju kompromisnih amandmana. Dakle, to su komentari kolegice. U ime Aldea, Dita Šaranazova, nije prisutna, on, Hvala. Moram reći da kad kada se stječe osjećaj da imamo predlog komisije za koje je najbolje u potpunosti ga odbaciti. I to je slučaj svakako s ovim prijedlogom što se mog kluba zastupnika tiče. Smatram da su komentari ECR-a i iz EPP-a to jasno pokazali, dakle pokazali su koliko je ovo u skladu sa boljim zakonodav donošenjem zakona. Jer prikuplja se gomila informacija, dio toga su i povjerljive informacije koje se izlažu komisiji i tada se nadamo da će komisija iz toga nekako iznijeti dobar rezultat što se tiče određivanja cijena za pakete preko granice. Dakle, mislim da ovime stvaramo dodatnu birokraciju, mnogo posla, mnogo neučinkovitosti kako bi se taj cilj ispunio dok kada bismo se vratili na običnu, uobičajenu situaciju, imamo uobičajen nacionalni tržišni nadzor i tijela zadužena za to, koja, ukoliko dopuste tržištu da izbjegne kontroli, poprilično je normalno da komisija pristupi određenoj državi članici i kaže da stvari izmiču kontroli, zbog čega ne djeluju kao tijelo nadležno za nadzor tržišta. Mogli bismo ići čak i korak dalje, čemu se ne bismo protivili, dakle unijeti određene pragove, ako se primjerice uzme cijena cijena pošiljke iz države pošiljatelja i primatelja, zatim ako se uzme prosjek i ukoliko je razlika između tih dviju cijena 50% veća od prosjeka, tada možemo primjerice reći da moraju djelovati nadležna tijela. Dakle, za tako nešto smo još spremni, to je učinkovito, a i na komisiji tada ostaje da ako se to ne ispuni, da započnu postupak o kršenju prava EU protiv države članice. Tako sistem funkcionira tada ne bismo imali tu automatsku birokraciju i za one koji ne naplaćuju prevelike iznose za slanje paketa. I mislim da je u tom kontekstu vrlo teško pristati na kompromisne amandmane izvjestiteljice. Znam da su novi kompromisni amandmani došli svega sat vremena prije sastanka pa ih nisam mogao razgledati, ali rekao bih da ili bismo trebali ozbiljno promijeniti predlog, uklanjući članak i mijenjajući članak 5. kao što su drugi već spomenuli, ali bolje bi bilo da se pozabavimo jednostavno sa problemama, ne da stvaramo to u ogromnu količinu dodatne birokracije. Naša dakle namjera je da glasati protiv cijelog izvješća, samo kako bismo jasno rekli da ne smijemo, ne moramo svaki puta kada komunicija nešto podnese to prihvatiti kao temelj našeg daljnjeg rada. Would anybody else li se još tko za riječ na ovu temu? Izvjestiteljica. Zahvaljujem se svima na, na raspravama. Što se tiče kolege Švaba, mogu reći da tražim kompromis koji bi bio svima prihvatljiv, a da zadržimo onaj osnovni cilj koji nam je pred ovom regulativom, a to je da nam potrošači budu u što boljoj poziciji. E, što se tiče tajnosti podataka o kojima je e, Ana Lin govorila, e, možemo reći da je ona osigurana nizom članaka i u svim razgovorima su se, se razgovaralo o dakle tim jamstvima da se sačuvaju, sačuva tajnost podataka tako da se nadam da će to tako u praksi se i pokazati. Što se tiče kolege De Jonga, e, mogu reći da tržište ima puno nepoznanica. E, dosta sam čula pritužbi različitih aktera e, i ja jedino što vjerujem je da će ova uredba imati određenu dodanu vrijednost i ono što još želim na kraju reći je da se nadam sutra kada budemo imali drugi krug razgovora, odnosno sastanak izvjestitelja u sjeni da ćemo imati vrlo konstruktivnu raspravu. Hvala.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 pokušali smo sažiti u svim svojim raspravama pa smo dosta ispred vremena. Teme su doista vrlo važne, da smo i mi bili vrlo koncizni pa vam zahvaljujem na tome. A sljedeća točka dnevnog reda je frašizno poslovanje maloprodajnom sektoru, izvestitelj Denis Dion. Vidim da se izvestitelji u sjeni polako pridružuju. A ukoliko ne možemo i komisiju dobiti, kratko ćemo pauzirati riječ. Za početak dati Denisu da nam izlaže kompromisne amandmane. Dakle, tri godine već radiš na ovom izvješću i na tome ti zahvaljujemo. Hvala, Viki. Uvjeravam te da iako je sama tema započeta prije velik broj godina, cijelo izvješće rad na njemu nije toliko baš trajao. Moram također reći da smo imali vrlo kvalitetan sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni o kompromisnim amandmanima. Mislim da počinjemo međusobno se razumijevati i također sam vidio da je posljednja verzija kompromisa iznjedrila neke pismene komentare izvjestitelja u sjeni iz EPP-a, zelenih e, SID-a i ECR-a koji su od velike koristi. Nisam sigurno da li bismo trebali odviše u detalje vlaziti, no načelno govoreći mogu reći da komentari EPP-a su na mjestu što se mene tiče postoji jedna ili dvije stvari koje bismo još trebali dodatno raspraviti međusobno. Osobito što se tiče kontaktnih točaka u Europskoj komisiji. Dakle, da se informacija prosljeđuje također izravno u Europsku komisiju. Vezano uz moguće tenzije ili sukobe u samom sektoru, no siguran sam da ćemo uspjeti pronaći rješenje za to. Predložio bih EPP-u da zajednički sjednemo i vidimo možemo li spojiti amandmane 4 i 14 u kompromisnim amandmanima koje se bave elektroničkom trgovinom i koji ističu pojedine aspekte problema s kojima se u tom području susrećemo. Ako bismo to mogli spojiti u dva stavka, to bi možda bilo prihvatljivo rješenje za EPP. Jedna stvar nad kojom mi doista stoji upitnik i to je zadnja stvar što se komentara EPP-a tiče. Problem koji oni imaju sa eh, razdobljem od pet dana eh, nakon što se potpisuje sporazum unutar kojeg je moguće predomisliti se i tada piše da se stavlja na raspolaganje pet dana mirovanja kako bi se moglo razmisliti o svemu, pročitati do, detaljno sve odredbe i vidjeti da li se u potpunosti slaže s tekstom. EPP snažno se zalaže da se to ukloni iz izvješća, pa me zanima zbog čega im je to toliko važno, jer mi se čini da to u praksi samo može biti korisna stvar kako bi se izbjegli bilo kakvi nesporazumi. Što se SID-a tiče i njihove komentari su bili od velike koristi, konstruktivni, relativno laki. Samo jedno pitanje koje bih postavio SID je njihov zahtjev za smjernicama o najboljim praksama. Sa time se slažem, dakle kompromisni amandman 11, no zanima me da li se i drugi klubovi mogu složiti s tim smjernicama, najboljim praksama uz neiscrpni popis nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, to moramo doista raspraviti s izvjestiteljima u sjeni prije nego što dođemo do konačnog sporazuma. To su dakle osnovne stvari i zeleni dijelim njihovu zabrinutost kompromisnom amandmanu 6 kada kažu da piše da u nekom slučaju čak i jedan e, franšizni subjekt može nanijeti štetu cijelom franšiznom sistemu. Dobro, u praksi to može biti istina ako je vaša e, formula nešto što i jedan od korisnika franšize uništi, šteti, to može utjecati na cijelu formulu i ne bih rekao da je faktično govoreći to netočno, ali isto tako jasno je zbog čega zeleni tvrde da se tako nešto neće te često događati, pa zbog čega je to potrebno isticati. Dakle, zanima me stav drugih kolega da li bismo to trebali zadržati ili izbaciti. No kao što vidite, svega se radi o nekoliko preostalih posljednjih točaka, što se same suštine kompromisnih amandmana tiče, doista smo E, se usuglasili u velikoj mjeri i očekujem neke neformalne dogovore e, sa izvjestiteljima u Sijeni tijekom ovog tjedna i ako se navaram sljedeći tjedan ćemo o izvješću i glasati. Hvala. Dennis, thank you. So, Yuri Hvala ti, Denis. U ime kluba EPP, izvolite. Joj. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem se zájmem vyslechl pana zpravodaje. a Hvala. Ja sam pažljivo saslušao izvjestitelja i potvrđujem sve što je rekao. Do sad smo bili jako konstruktivni. Približavamo se na taj način kompromisu. Stav EPP-a je da e, ovdje nije potrebna potpuna e, sukladnost. Međutim, korištenje franšiza je dobar model, ima veliki potencijal i zato je dobro da govorimo o modalitetima, dakle kako podržati poduzetništvo kroz ovaj model poslovanja. Izvjestitelj je spominjao stavka od 4 do 14. Mi smo pripremili svoja stajališta o ovim točkama. Želio bih naglasiti da je za nas važno da franšize budu dakle, ugovoran odnos. U to se ulazi dobrovoljno. te također jako važno odrediti suštinu i u tome moraju sudjelovati obje ugovorne strane. Ne slažemo se u potpunosti sa onim što je izvjestitelj e, rekao vezano uz razdoblje trajanja franšize. Dakle, do vrijeme za promjenu mišljenja možda nije baš e, idealno. Govori se o pet dana. Dakle, svatko ko potpiše ugovor o franšizi bi se mogao predomisliti u roku od pet dana odnosno povući se iz ovog ugovornog odnosa. Mislimo da ovo nije sjajna ideja, zato što u ovaj sporazum ulaze dvije strane. U Češkoj republici imamo e, slično razdoblje za ugovorne odnose, dakle ukoliko je jedna strana na neki način pretrpjela štetu, recimo to može biti osoba treće životne dobi, dakle netko je tu osobu mogao nagovoriti na nešto, izvršiti pritisak, primjerice neka tvrtka je takvu osobu nagovorila da nešto kupi i ta starija osoba možda nema potrebno poznavanje prava, dakle ne zna u kakav ugovor ulazi i zato je u ovom slučaju potreban, potrebno ovo razdoblje, dakle da se shvati što se učinilo i da se eventualno povuče iz ugovora. Ali kada govorimo o franšizama, onda to ne možemo opisati kao odnos između jedne stranke koja je jaka i druge koja je slaba i zato smatram da ovo vrijeme dakle nije potrebno ovdje uvrstiti. Ukoliko na franšizu gledamo kao na ugovorni odnos između dvije strane, dakle dvije tvrtke, onda smatramo da je ovo vrijeme tijekom kojeg bi se moglo promijeniti mišljenje suvišno, ali spremni smo o tome raspravljati. Međutim, možemo stvari diferencirati ukoliko je riječ o ugovornom odnosu između maloljetnika i tvrtke ili između dvije tvrtke. U tom slučaju dakle ne bi trebala biti, potom u zadnjem slučaju ne bi trebala biti potrebna ova dodatna zaštita i zato smatramo da je to suvišno. Spremni smo na raspravu o ovom pitanju. To je što sam želio reći u ovom trenutku. Spremni smo za raspravu o svim ovim pitanjima. Na koncu ono što želimo postići jest e, dakle, nezakonodavni tekst e, sa preporukama, uključujući i listu dakle, nepoštene trgovačke prakse koja je moguća u ovom sektoru Trebali bismo također usuglasiti terminologiju u člancima od 1 do 17 kako bi svima bilo jasno da je riječ o jednom jedinstvenom dokumentu. Dakle, bilo bi dobro imati mehanizam za prikupljanje podataka i informacija kako je definirano u kompromisima 9 i 11. Međutim, umjesto to dakle ovog mjesta za kontakt, ove točke, trebali bismo imati postojeće kontaktno mjesto, zato što ne želimo dodatne troškove za nacionalne, odnosno evropski proračun i ne želimo stvarati novu kvazi instituciju. S moje strane to je sve. Za nas je franšiza ugovorni odnos između dakle, dva subjekta dvije tvrtke i to nije nužno odnos u kojem je jedna strana jača. Zato smatramo da nije potrebno zaštititi jednu stranu više od druge. Hvala. Hvala, ovo je bilo jako jasno. Marka Tarabele nema, je li ovdje netko iz kluba socijalista? On je dakle na drugom sastanku. Dakle, možda će nam se Marka pridružiti prije kraja ove rasprave. Nema zastupnika Sulika. Zastupnik Selimović. Thank you, Madam Chair. Uh, hvala lijepo. Prije svega hvala, zvala izvjestitelju na izvrsno obavljenom poslu. To nam je bila namjera. A što se tiče predloženih kompromisnih amandmana, želim istaknuti da će i klub ALDE podržati sve kompromise na ovom obliku kojem smo i dobili od izvjestitelja. Posljednja verzija a ovih amandmana odražava većinu onih stavki koje smo željeli vidjeti u ovom izvješću i stoga to možemo podržati. svjestan sam da neki kolege imaju još neke komentare o nekim pojedinostima, ali uvjeren sam da će se to nekako razriješiti to u istom duhu suradnje kao do sad. Evo, čestitke s moje strane i podržavamo sve kompromisne amandmane. Hvala. Želi li još netko govoriti na ovu temu? Koliko to nije slučaj, predlažem e, stanku do 16.30 kada će nam se pridružiti komisija na raspravi o javnoj nabavi i ukoliko nam se dotad pridruži kolega Tarabela, i ukoliko bude nešto želio reći o ovoj temi, on će to moći učiniti. Slažete li se? Hvala lijepa. na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

Hvala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

Hvala

Hvala Hvala

Hvala